E, imamo zahtjev za javljanjem. O čemu se radi? Ne? Odustali ste? Izvolite. E, predsjedniče, čestitamo e, što ste sada počasni predsjednik. Želim samo govoriti o spontanom javljanju. Dobro, e, primit ćemo to na znanje. A sada ćemo započeti sa zajedničkom raspravom o europskom semestru. Zapravo nastavit ćemo je. sa izvješćem Debaka, Kutinesom i Koferatijevim izvješćem. Dakle, počet ćemo raspravu koja je počela jutros u devet. Izgleda da se nastavlja kao što vidimo ovdje prvi govornik ima četiri minute. I prvi, e, gospodin Said Al-Hadrau. Imate riječ. Da, hvala lijepa predsjedniče, povjereniče, kolege. Danas popodne govorit ćemo o vrlo osjetljivom i složenom pitanju, a to je željeznički paket e, koji je bio predmetom mnogih rasprava, a tako će biti i dalje. Osobno govoreći ja zapravo nisam bio za otvaranje tržišta na isti način ali ako zaista želimo imati europsko tržište moramo se pobrinuti da imamo prava pravila u smislu željezničkih e, prijevoznika i koji se uvjete na njih primjenjuju. Prijedlog komisije nije nikakva tajna, e, bio mi je neprihvatljiv. Ti prijedlozi nisu uzeli u obzir činjenicu da postoji toliko mnogo različitih vrsta e, struktura mreža, različitih vrsta iskustava koje su imale određene države članice sa otvaranjem tržišta, ali radio sam sa izvjestiteljima izvjestiteljima u sjeni želim im zahvaliti što su sa mnom radili na ovom paketu o kojem ćemo glasovati sutra mi moramo gledati na ovo kao na e, sredstvo a ne cilj moramo se pobrinuti da napravimo pravi poticaj za bolje tržište a to može biti moguće ako e, tražimo važne vidove postignemo pravnu ravnotežu između otvaranja tržišta e, i e, moramo izbjegavati e, da komercijalno privlačne linije odaberu se samo njih a da povijesni E, prijevoznici željeznički mogu e, upravljati samo njima. Ako imamo pravila onda moramo imati i osnovna pravila o strukturi željezničkih poduzeća, moramo pogledati vezu između onih e, operatora i drugih u holdinga i moramo se pobrinuti da imamo E, jednakopravnu e, e, poziciju i da štitimo prava putnika oni moraju dobivati informacije u smislu izdavanja karata mislim da smo imali plodne rasprave imamo sada jedan paket koji Eh, je odobrila većina u odboru za prijevoz mislim da možemo ići dalje u tom pravcu postoje određeni eh, eh, situacije gdje se samo odabere ono što se želi mislim da moramo razmotriti mogućnost da razmotrimo kakav je utjecaj E, e, ekonomske ravnoteže e, kod ugovora razgovarali smo o vladavini o upravljanju imamo puno amandmana kojima se mijenja izvorni prijedlog komisije moramo imati i dodatna pravila jako je važno da imamo odgovarajuće tržišne mehanizme to je nešto na čemu sam radio sa gospodinom Fihom, a i sa drugim kolegama. Predložili smo amandmane koji se temelje na onome o čemu smo razgovarali, o čemu smo se suglasili u odboru za prijevoz. Ne smijemo dozvoliti da se ta pravila razvodne ili oslabe. Naravno, e, e, ugovori o kolektivnom pregovaranju, njih se uvijek trebamo pridržavati. E, mislim da imamo odličan prijedlog i zaključno rekao bih da ono o čemu smo pregovarali e, i što smo postigli pregovorima je korak naprijed, to je poboljšanje. Hvala vam lijepa. Hvala, hvala lijepa kolega. Prije nego što krenem do sljedećeg e, izvjestitelja, E, moramo odobriti e, zapisnik sa jučerašnjeg sastanka. E, zapisnik je sada dostupan, malo moli neku zadršku što se tiče tog zapisnika, ako ne onda je zapisnik odobren. A sada dajem riječ Matiju Krošu. Da, e, prethodno e, e, imam nešto u odnosu